tájékoztatom képviselőtársaimat hogy a Želim e, isto tako obavijestiti kolege da je prva točka našeg dnevnog reda je izjava potpredsjednice komisije, visoke predsjednice Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku, glavni aspekti e, tih politika i glavni aspekti i temeljni izbori u odnosu na članak 36 ugovora Europskoj uniji. Povjerenica Mogherini je upravo stigla, kao što vidite. I jednom kada e, sjedne na svoje mjesto, e, zamolit ću je da e, da svoju izjavu. Gospođa Mogherini, imate riječ. Thank Hvala, ja se ispričavam. Bila sam na briefingu za AFET o budućem